So, are Dame i gospodo, ću vas pozdravljam na početku našeg zajedničkog sastanka sa odborom DEVE. Pozdravljam kolegicu Lindu McGavan. Linda McEwan će nas izvijestiti o temi kretanja izbjeglica i migranata Radi se o zajedničkom izvješću e, kolegice Valenciano i e, kolege Diaza de Mera. Velika španjolska koalicija koja dolazi do izražaja kod ove teme. Nadam se da ćemo doći do određenih saznanja i da ćemo razgovarati o suzbijanju pravih temeljnih uzroka i razloga e, migracijskih kretanja. E, sve to vezano uz uzroke u Africi i u Siriji, e, vezano uz aspekte vanjske politike, te pitanja izbjeglica i migracija. zahvaljujući tim, e, tom našem vanjskom djelovanju je moguće riješiti mnoge probleme. Ne radi se više o pitanju unutarnje politike, već e, o vanjskoj politici. To vidimo u prijedlozima komisije i u govoru e, predsjednika Junkera. On je također to spomenuo u svom govoru o stanju Unije. Linda, izvoli nastaviti sa predsjedanjem. Imaš riječ. Hvala. I malo kasnimo sada. Ovo, ova rasprava je bila prekinuta na prethodnom sastanku, pa smo sada je ponovno otvorili. Zamolit ću izvjestitelji da ako žele bilo što reći, imamo 500 amandmana, a nakon toga ćemo e, dati riječ drugima. Vidim gospođu e, Valenciano i gospodina e, Demera. Želite li nešto dodati? Možda da damo riječ sada kolegama koji nisu imali priliku zadnji puta nam se obratiti. E, Elena Valencijano ima prvo riječ, nakon toga zastupnik Demera. Samo nekoliko sekundi. Najprije želim predsjedniku Broku reći sljedeće. Da moramo prvo izgledati veliku koaliciju unutar Europskog parlamenta odluke koje se donose od strane komisije i od službe za vanjsko djelovanje ignoriraju parlament. Pa možda bi bila dobra prilika da parlament povrati ulogu koju bi trebao imati pri utjecaju na vanjsku politiku Europske unije, posebice što se tiče migracije i izbjeglica parlament bi trebao imati jači glas u toj raspravi. Mi moramo reći što mislimo, jer ponekad je e, parlament posljednji obrambeni zid e, europskih vrijednosti i solidarnosti. Mnogo govorimo o europskim vrijednostima, ali ih ne poštujemo. Imamo 500 amandmana koji su podneseni na ovo izvješće, što pokazuje da je to izvješće koje je pobudilo veliki interes naših kolega zastupnika, općenito e, svih zastupnika i e, su izvjestitelji su se usuglasili oko 30 zajedničkih amandmana. Ja sam sama podjela još nekoliko amandmana u ime odbora DV sa, zajedno sa e, kolegom Enrique Gererom i iz snda iz odbora DEVE. Potrebno je rasvijetliti poruku koju bi trebao odaslati parlament. Moramo ispraviti ovaj brutalni, obsesivni pristup koji se koncentrira samo na viziji koja se temelji na sigurnosti. A kada se radi o migraciji, samo, samo govorimo o, o ponovnom prihvatu, vraćanju, sigurnosti, a mnogo manje govorimo o zaštiti ljudskih prava, razvoju i migracijama. Moramo imati viziju koja će utjecati na našu razvojnu politiku i e, politiku zaštite ljudskih prava. Nećemo se samo baviti onime što radi komisija kako bi zaštitila granice, kako bi se provodile kontrole na granicama, kako bi se zaustavljali migranti i izbjeglice na granicama EU, tako da ne uđu uopće u EU. Mi ćemo se odmaknuti od takvog fokusa komisije. To se pokušalo učiniti svojim amandmanima. E, parlament je ostavljen po strani kada se radi o stvaranju politike e, mjera koje provodi Europska unija u partnerstvu sa trećim zemljama. To je ono što pozdravljamo, ali zapravo ne znamo e, što je sadržano u tim sporazumima o partnerstvu i ne znamo e, koji su prioriteti. Mislimo da se u tim sporazumima daje prioritet vraćanju i ponovnom prihvatu. Pa čak i oni ljudi koji imaju pravo na pristup našim zemljama i oni se vraćaju. Ova dva odbora, DEVE i AFET, bi trebala surađivati kako bismo se mogli usuglasiti oko uloge tih sporazuma o partnerstvu koji se trenutno potpisuju. Jako vrlo malo znamo o njima, naše znanje o njima je vrlo površno. I važno je, kao što sam već rekla na samom početku, da nam parlament pošalje poruku kojom će osvježiti europske vrijednosti, koje su također ostavljene po strani, mora povratiti svoju ulogu koju bi trebao igrati u, kod ovog pitanja. To je ono što sam htjela reći i to je najbitniji dio rasprave koja će se voditi. Zastupnik Demera, hvala lijepa. Hvala gospođo predsjedavateljice. Želio bih reći nekoliko riječi o ovom izvješću. Objasnili smo glavnu tendenciju na prethodnom sastanku rasprava je morala biti prekrenuta zbog e, nagrade Saharov, no ono što smo učinili jest i ambiciozno i skromno. Skromno je zato što je, smo otvoreni za vaše prijedloge i komentare. Slažem se da moramo udahnuti novi život ulozi Europskog parlamenta u 19. stavku to piše, možete pogledati upućivanje upravo na tu točku. Europski parlament želi naglasiti kvalitativnu i kvantitativnu važnost masovnih kretanja i raseljavanja osoba, što se naziva mobilnošću, te govorimo i o važnosti pravnog upravljanja tim migracijskim tokovima i poštivanju ljudskih prava koji su u samoj srži našeg rada. Naravno, poštivanje Europske povolje o ljudskim pravima. Moramo analizirati ta masovna kretanja i proučiti koji su temeljni uzroci. Moramo uključiti međunarodnu zajednicu kada se radi o pronalasku odgovora na sve te izazove. Dakle, imamo tri kriterija sigurnost i poredak. Želimo se pobrinuti da imamo prave odgovore na migraciju. Moramo pogledati financije. Imamo cijeli dio posvećen tome moramo, e, moramo prijeći svijeći na dijela. Retorika više nije dovoljna. Morat ćemo pogledati amandmane detaljnije, no tijekom proteklih dana pokušao sam grupirati amandmane po kategorijama od 19 od 500 je od EPP-a, 96 je iz SND-a, 60 je od liberala, 100 e, 20 od EKR-a, 40 od zelenih, 49 od GUE, 45 EFDD, 46 EFN i 19 od nezavisnih zastupnika. Koje teme obuhvaćaju svi ti amandmani? Teme koje jesu u izvješću, no amandmani ih pokušavaju ili izmijeniti ili istaknuti određene točke. No ja mislim da ne o osim nekih iznimaka ćemo moći prihvatiti sve te amandmane e, u obliku kompromisnih amandmana. Iznijet ću vam kratak popis tema, jer na posljedku to su najbitniji stupovi. Zaštita žena, maloljetnika bez pratnje, e, starih osoba, pravo na e, jedinstvo obitelji, želimo dugoročne politike, ne kratkoročne politike i također ne moramo posebno isticati da moramo uzimati u obzir međunarodno humanitarno pravo, moramo analizirati temeljne uzroke ovih kretanja i mobilnosti. Moramo pronaći koordinirana rješenja, treba nam više solidarnosti od strane država članica Morat ćemo obrigati nešto više pravne sigurnosti zbog različitih kategorija migranata. Znamo koja je razlika između migranta i izbjeglice. Tu nema nikakve sumnje. Želimo se boriti protiv eksploatacije, e, krijumčarenja i trgovine ljudima. Želimo osigurati pravni pristup, pristup pravosuđu za te ljude i postoje nešto što je malo kontroverzno, a to se tiče razloga za i protiv deklaracije o Turskoj. Zovemo to deklaracijom, zato što ne mogu pronaći bolji izraz da opišem taj dokument. Imamo i amandman o promjeni e, retorike trebala bi se negativna percepcija ljudi o nekim tokovima izmijeniti. Također, e, suzbijanje e, logora u Kaleju, e, također Dablinska uredba, surada sa nevladenim organizacijama, e, kompakti, e, rješavanje sporova, praćenje nakon sporova, humanitarne vizije, humanitarni koridori. bit ćemo ambiciozni kada ćemo raditi na ovom izvješću jer želimo da konačno izvješće e, zadobije punu potporu parlamenta. Imamo sedam govornika, pročitat ću imena, moramo biti kratki, e, pa ću... Imam gospodina Valijena. I'll I have Madame Gabrielle, Ana Gomez. Um, Valmans, Vairinen, Hautala, Corral and Epitideus. They're the names have already. Is any... To su imena koje imam do sada. Ako netko ni, nije na ovom popisu, još dvije osobe. Tri. Imaćete ćete jednu i pol minutu jer imamo deset govornika, imamo Europsku komisiju ovdje, moramo im dati riječ. Prošli put nismo stigli jer smo e, također kasnili. Mislim da smo da sada sve zapisali. Zastupnik Lukije, sve ih imamo. Zastupnica Gabriel. Hvala predsjednice. Da, da, tu ste vidim vas, vi ste prva govornica, izvolite. Hvala predsjednice. Najprije želim zahvaliti i čestitati dvoma suizvjestelja na prijedlogu izvješća. Naime, ovdje se radi o izvrsnom temelju za izvješće od ogromnog značaja. Činim se da imamo jako jasne i precizne elemente već i želim investirati na troje njih. Prvi je drugi stavak koji omogućuje promjen paradigme i pristup strateškom značaju dimenziji migracije. Kao drugo, veseli me što izvješće inzistira na jačanju kapaciteta i angažmana Unije u prevenciji sukoba i medijaciji e, s ciljem sprječavanja prinudnog e, razmještanja. Treća važna točka, veseli me naglasa koji je Europski parlament e, dobio, odnosno uloga parlamenta. Dakle, provedba u lavaletu, a drugo zaključivanje paketa mjera i značaj komunikacije parlamenta u novim partnerstvima. Što više veća fleksibilnost i reaktivnost Europske unije kada se govori o e, fondu i e, financijskim instrumentima, a tu je važno da Europski parlament ima e, svoju riječ za reći. To su tri elementa koja treba koji su uključeni u izvješću, ali želim naglasiti još tri dodatna elementa. Kao prvo, mislim da nam e, ovo izvješće treba omogućiti analiziranje ulogu zemlje ili treće, države koja ne surađuje. Tu su programi readmisije koji ne funkcioniraju, Tako dakle, treba im uputiti jasnu poruku tim zemljama. Kao drugo, e, vanjski planovi ulaganja su na njih se jako čeka. No, trebamo paziti na dobro upravljanje koje je jako važno kako privatno ulaganje malo ploda e, i bilo interesu zemalja prihvata i tranzita. I zatim imam rezervu glede proširenja e, definicije e, izbjeglica kako bi se dodalo ljude koji su ugroženi klimatskim promjenama i izbjeglice. Na primjer, klimatske promjene, e, otočje koje će biti potopljeno, a što se tiče e, izbjeglica, Evo, konačno držim se na raspolaganju dvoma su izvjestiteljima i želim insistirati na tome da je važno ulagati e, dodatni napor kako bi tekst bio razumljiv i s jasnim porukama što, što to jeste da bude zadovoljavajuće dužine, razumne dužine. Hvala. Najprije ću dati riječ kolegama koji nisu mogli zadnji puta govoriti. Zastupnica Gomez. Željela bih još jednom naglasiti da je šteta da ovo izvješće ne radimo zajedno sa odborom LIBE. To je odbor koji je nadležan za migracije, sustav azila u Europskoj uniji. Stoga postoji rizik da smo posve odjeljeni od stvarnosti. Govorimo o jedinstvu obitelji, pravu na spajanje obitelji, no u praksi to uopće ne funkcionira. Naše vlade uopće ne poštuju to načelo i stoga e, ulazimo u rizik da unatoč velikom naporu naših su izvjestitelja i važnost ovog izvješća, izvješće se može biti potpuno odjeljen od stvarnosti. Znači, ne neću niti spominjati o sustavu e, premještanja na kojemu radi vijeće. Postoje otvoreni pravni putevi koji se uopće ne implementiraju. Svi koji su migranti izbjeglice su zapravo nezakoniti migranti zato što nema sigurnih i zakonitih puteva zbog svega onoga što čine države članice, uključujući i najsofisticiranije kanale, kao što je plava karta, koja isto tako ne funkcionira. Čuli smo o tome izvješće u odboru Libe danas. Moje pitanje izvjestiteljima je sljedeće. Možemo li pokušati biti koherentni i učiniti razliku kada vidimo da Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje zapravo samo ulaze u bilateralne pregovore i ignoriraju parlament sa tim paketom e, kompakta za migracije. Parlament je izostavljen. Zemlje koje bi trebali biti naši najveći partneri u rješavanju samih temeljnih uzroka. E, to se Govorimo o Etiopiji, pregovara se sa elitom na vlasti koja je zapravo glavni uzrok e, tome da ljudi moraju bježati iz zemlje. Također o, Afganistanu govorimo kao sigurnoj trećoj zemlji u kojoj možemo imati sporazume ponovnom prihvatu, a većina maloljetnika bez pratnje koji su danas u Europi dolaze iz Afganistana zbog užasnih i strašnih situacija, posebice ako e, su pripadnici manjine Azara. Kao što je Antonio de Geres rekao, jesmo li mi zapravo jedini koji upravljaju tom situacijom su e, krijumčari ljudi, jer oni iskorištavaju naše slabosti i e, to što ne pronalazimo odgovore za temeljne uzroke. Molim vas, budite kratki. E, zastupnik Jurek iz EKR-a. Izvolite. Hvala lijepa. Prije svega želim reći sljedeće. Ovo izvješće bi trebalo spominjati i političku odgovornost za ovu migracijsku krizu. To ne smijemo zanemariti, to moramo spomenuti. Povećanje nezakonitih migracija je povećanje ljudskih tragedija i povećanje problema. Što se tiče prihvata migranata u Europi, E, ima sve više i više tragedija koje se događaju na migracijskim rutama. Odgovornost za zaoštravanje ove krize je na vladama nekih država članica i na onima koji su danas na vlasti u Europskoj uniji. Ne razumijem kako u tom izvješću toliko malo govorimo o obvezama, o obvezi suzbijanja nezakonite migracije i krijumčarenja ljudi i trgovine ljudi, ljudima. Prije godinu i pol su se donijele prve odluke Europskog vijeća vezano uz izbjegličku krizu i tada još je vijeće govorilo o tome da e, nezakonito krijumčarenje migranata u Europsku uniju treba suzbiti. Trebali, države članice bi trebale dati mandat Ujedinjenim narodima da upravljaju migracijama. Treće, vi sada predlažete jedinstvenu migracijsku politiku u Europskoj uniji. To će dovesti do dodatnih problema i kriza. Mi smo nakon Brexita već i onako u političkoj krizi. I posljednji komentar. Kada govorimo o pravu na spajanje obitelji i jedinstvo obitelji, ne smijemo zaboraviti da se radi o državama u kojima građansko pravo dopušta poligamiju. Dakle, državljani tih država imaju sasvim drugačija prava od naših državljana. Zastupnica Vajzman. Hvala. Ono o čemu govorimo danas Mislim da je jedan od najvećih izazova sa kojima je Europska unija suočena. Svi se slažu oko toga. Slažem se sa zastupnicom Gomez koja kaže da se ovo trebalo sve raditi u suradnji sa LIBE odborom. Trebali smo ovo izvješće napraviti u suradnji sa odborom Libe, tada bi ono bilo snažnije. Ovo je dobar početak, obuhvaćeno je mnogo dobrih točaka no, mi u Aldeu bismo željeli da sve bude konkretnije. Mi smo razradili jako dobar plan za rješavanje problema migracijske krize. Podijeli smo neke amandmane kako bi izvješće bilo preciznije, konkretnije. Ono što ja smatram da je vrlo bitno je da moramo govoriti više o maloljetnicima bez pratnje kako ćemo ih prihvatiti kada dođu u Europsku uniju koja su najbolja iskustva i najbolje prakse. Postoji deset tisuća maloljetnika bez pratnje koji su nestali u Europi. To je nešto što bismo trebali spomenuti u izvješću. Što ćemo učiniti da ih se pronađe? Moramo ih izvući iz šaka ljudi loših namjera. Također, džungla u Kaleju je nešto u vezi čega smo podijeli mnogo amandmana. O tome se mnogo pisalo u medijima. Bila sam tamo, sama sam posjetila taj kamp. E, kamp je demontiran i ljudi se nalaze posuda u Francuskoj, no pojavljuju se novi e, kampovi za izbjeglice. Stoga mi ne znamo što se zapravo događa u stvarnosti. Što ćemo učiniti sa migrantima koji žele otići u Englesku? Što ćemo učiniti sa djecom? i što, što možemo očekivati od europskog pristupa djeci koja su na našem teritoriju. Ono što sam vidjela u Kaleju je nezamislivo i nedostojno Europe i nadam se da se to više nikada neće ponoviti, nigdje drugdje. I još nešto što je vrlo važno je moramo imati neka pravna sredstva za migracije i nadam se da ćemo u trećoj fazi moći više govoriti o tome. Sve je ovo vrlo bitno, moramo, uistinu ovo izvješće mora biti dobro. Kolega, molim vas imate na umu vrijeme. Zastupnica Hautala, mislim da ono najvažnije što moramo ostvariti sada je migracijska politika koja se temelji na poštivanju ljudskih prava slažem se sa kolegicom Logbiller koja je izvjestiteljica u sjeni za ovo izvješće. Moramo sve sagledati na pravi način. Trenutno udio populacije izbjeglica u Europi je 0,2%. Usporedimo to sa Libanonom i Jordanom u kojima je 25% taj udio. E, mi smo organizirane države, organizirana društva i za razliku od onoga što rekao zastupnik Jurek, nedostatak zajedničke migracijske politike i zajedničke solidarnosti je glavni problem. Moramo se pobrinuti da ovi instrumenti zajedničke migracijske politike se nisu uvjet kada se sklapaju sporazumi sa trećim zemljama, da ne ovise o suradnji tih trećih zemalja. E, za sada, ti instrumenti e, su uzrok dodatnim migracijama i temelje se na represivnim mjerama, umjesto da sprečavaju migraciju. I posljednje želim reći da nam treba ojačati nadzor parlamenta. Drago mi je da je zastupnik Demera to naglasio i kao i drugi zastupnici, jer ako parlament ne sudjeluje u donošenju ove odluke, dogodit će se to da nećemo imati demokratski nadzor na području upravljanja migracijama i kooperacije. Imaćemo sve više i više neformalnih takozvanih sporazuma, kao na primjer što slično onome što je između EU-a i Afganistana i EU-a i Turske. To ne bi smjelo postati pravilom za suradnju sa trećim zemljama na području migracija. I Europski parlament bi uistinu trebao preuzeti svoju ulogu nadzora e, nad tim sporazumima i to se ne bi, ne bi se smjelo bježati od toga. Moram vam reći da je odbor li bi bio pozvan, no međutim nisu mogli doći jer su bili preopterećeni, ali će e, reagirati na e, naše izvješće. Zastupnik Korao, e, hvala. Ja se slažem sa onim što je rekla kolegica Hautela o proporcijama, dakle, vezano uz prihvat u Europi, u odnosu recimo na Libanon. Posjetili smo ga e, prošlog tjedna. Oni se uspijevaju nositi sa tim ogromnim brojkama, mi ovdje govorimo 1,2% i to se čini katastrofalne brojke s kojima se nikako ne možemo nositi. Evo, u suradnji sa odborom Libe bismo trebali dati snažni odgovor kao Europska ali to ne uspijevamo dati niti na jednoj razini zbog ovih e, pojedinačnih egoizama država članica. Mi podržavamo ovo izvješće, ono je izvrsno, bavi se složenom temom, podnijeli smo određene amandmane kojima želimo nešto precizirati. Primjerice, dakle, nedostaje političke volje da bi se odlučno pozabavili sa strukturalnim problemima koji su razlog ovih migratornih tokova bilo bi potrebno ozbiljno prionuti u rješavanju ovih e, razloga, zato što je potrebna proaktivnost, a ne djelovati nakon što se stvari već dogodile. I ovaj program bi donio svoje plodove nakon nekoliko godina, mi evo želimo instant odgovore. Jedan od aspekata koji su jako važni za ovo pitanje jest zasigurno korupcija, o njoj se ne govori dovoljno u ovom izvješću. Riječ je o dvostrukom mehanizmu koji stvara na jednakosti u trećim zemljama, prisiljava ljude da emigriraju, a također dovodi do toga da zemlje ne koriste na odgovarajući način novac koji dobivaju izvana za svoj razvoj. Dakle, trebali bi nekako nadići ove državne egoizme. Izvješće to čini, ali želio bih nešto reći i o sporazumima s trećim zemljama. Dakle, to je djelomičan krivi odgovor kojim se pokušava riješiti ova situacija. Ne mogu se uvjetovati, ne može se uvjetovati razvojna pomoć upravljanjem granice, zato što stvaramo opasan mehanizam jer će zemlje tada blokirati imigrante na svom teritoriju. A evidentno je da na taj način dovodimo u pitanje poštovanje ljudskih prava. Dakle, to smo već vidjeli u odnosima s Turskom. Tu imamo još amandmana, ali jasno mi je da je vremena malo, te ću ovdje e, zaključiti. Thank you. Uh, Mr. Deus, please. Zastupnik izvolite. E, Hvala lijepa. Koliko mm, želimo ocijeniti ovo izvješće kao književno dijelo, onda može dobiti izvrsne ocjene ali uko želimo dobiti pravi pokušaj da se uhvatimo koštac e, sa problemom, Sada je ovo samo popis želja. Ja ne želim biti sarkastičan, e, ja sam pragmatik. Mislim da ovaj pristup koji je do sada EU imao u odnosu na vanjske granice Dakle, sada govorimo o opće panici, o kontroli na granicama. To je dovelo do ove situacije. Nismo kadri zaustaviti ovaj priljev i sve to je dovelo do ove situacije izvan kontrole. Kako to napraviti kada ne surađujemo sa zemljama porijekla? Dakle, zemlje koje su izvor ovih kretanja ljudi. Ana Gomeš je spomenula E Etiopiju, dotaknula se i Turske. Ja mislim da je situacija izvan kontrole. Dakle, tisuće nezakonitih e, migranata doveli su do stvaranja džungle u Kaleu. Grčka je jedan ogroman hotspot. Mnogi od vas su posjetili hotspot ovo Grčkoj i mislim da ste svjesni situacije koja tamo vlada dolazi do sukoba između migranata koji dolaze iz različitih zemalja, siluju se e, žene, djeca su nezaštićena i mi ne možemo nikako upravljati tom situacijom ukoliko prije toga ne odlučimo konačno zaustaviti priljev migranata u Europu Također moramo se osigurati u distribuciju migranata po zemljama. Hvala. Un zastupnik Lopez Aguilar. Gracias, presidenta. Como se ha puesto de manifiesto, somos varios... Hvala lijepo. Evo, članovi e, Imamo ljude koji dakle, s velikim interesom prate rad e, odbora AFET, e, to je povezano i sa njihovim e, interesnim e, područjima. Dakle, tu su i predstavnici odbora Libe. Dakle, koliko sada odbor mora sudjelovati od drugog odbora je manje važno. Mislim da je sada dobro koncentrirati se na ključna pitanja. Odnosno, što je rekla kolegica Valenciano, dakle, kritično je stajalište parlamenta u odnosu na vijeće sve ključne evropske vrijednosti nisu bile poštovane tijekom ove izbjegličke krize, naročito humanitarna dimenzija koja je prekršena na sve načine. Doista dajem negativnu ocjenu e, vezanu uz sporazum sa Turskom. Kolega Diaz de Mera je rekao e, da smo imali izjavu Turske, ali ovaj sporazum koji je tako pozitivno ocijenjen, što je on zapravo donio? Pomaknuo dramu i tragediju sa Turske na, na sredozemlje. Dakle, vidimo da sredozemljem dolaze i dalje izbjeglice na tisuće ih umiru. Potom, e, tu slažem se sa kolegom Demerom kada e, spominje zakonite puteve za migraciju. Dakle, imati kanale kojima bi došli zakoniti migranti. Pa pomislite na tragediju ovih ljudi koji riskiraju vlastiti život, život u svojoj obitelji. Riječ o humanitarnom pitanju. Ja sam izvjestitelj e, vezan uz vizne režime. I mislim da moramo biti dosljedni u našim stajalištima. Humanitarne vize valja doista uzeti u obzir. Mi to stalno govorimo, a vijeće je totalno neosjetljivo na ovo e, naša ove naše zahtjeve. Njima očito još nije jasno da smo i mi e, su zakonodavac. Mislim da treba osmisliti humanitarno e, humanitarne vize. Hvala lijepo, evo zastupnik Luke, molim vas budite jako kratki jer ste već govorili, izvolite. Ich versuche ganz kurz zu machen. Ich möchte vielleicht... Bit ću vrlo kratak. Želim kratko spomenuti ono što je zastupnica Hathuan spomenula. E, evidentno je da u ovom izvješću postoje e, idealizirane predođbe ima vrlo malo realizma. Govori se o tome da u, samo imamo 0,2% izbjeglica u Europi. E, no to je nejednaka raspodjela u cijeloj Europi. U Njemačkoj imamo 20% ljudi sa, iz migracijskog konteksta i ako se na neki drugi način računa broj tih osoba, možemo doći do postotka od 30 do posto. E, dakle, mi Njemci ne govorimo o tome koliko je poželjna dalja migracija, već moramo biti suočeni sa realnim posljedicama e, migranata. Imamo velike poteškoće e, sa migrantima iz Afganistana i Sirije. 30% njih nemaju nikakvu naobrazbu, nezaposleni su i njih, vrlo nam ih je teško integrirati u naše društvo te realne posljedice se moraju uključiti u izvješće. Mora se e, odraziti mišljenje parlamenta o svemu tome. Ne, ne, nečije stajalište se ne smiju gušiti. Zastupnik Vajner, vi niste dobili riječ na posljednjem sastanku. Hvala Moramo se prisjetiti da je tema ovog izvješća, dakle, uloga Europske službe za vanjsko djelovanje u upravljanju migrantskom krizom. Ja sam izvjestitelj u sjeni iz e, odbora DEVE, to u ime kluba ALDE. kada je riječ o humanitarnoj razvojnoj pomoći, ovo izvješće je dobro. Međutim, Negativni dojam se odnosi na vanjske poslove, to imam dva amandmana. Prvi, da je najznačajnija najznačajniji izvor, e, razlog dolaska ovih ljudi, dakle su vojne aktivnosti u njihovim regijama. To ulazi u područje nadležnosti AFED-a, dakle prevencija sukoba, dakle, dolazak do mirnog rješenja ovih sukoba. Drugi amandman je vezan uz uh, ideju da izvan granica Europske unije moramo pokušati u suradnji sa agencijom UN-a za izbjeglice, dakle, osmisliti, odnosno osnovati izbjegličke centre, prihvatne centre, to visoke razine, gdje ćemo utvrditi pravo određene osobe na azil. I te osobe tada trebali imati pravo ući u Europsku uniju. To znači da bismo mogli djelovati dakle vezano uz upravljanje ovim migracijskim tokovima. Ova dva amandmana mislim da ulaze u područje e, djelovanja odbora AFET, a to je evo i tema ovog izvješća. Hvala, zastupnik Guerrero Sí, gracias, no, creo que puedo incluso acabar en menos tiempo. Hvala. samo kratko. Saslušao sam kolegu Luka, mislim da moramo promijeniti narativ zapravo oduprijeti se tendenciji koja prevladava u brojnim evropskim zemljama. Migracija, izbjeglice, nažalost do njih dolazi i zbog različitih razloga. Migracija je tendencija koja postoji u našim društvima, a do izbjeglice su posljedica sukoba. Mi smo globalni akter u vanjskim odnosima i ja sam za konstantnu humanitarnu pomoć. i Želim reći da moramo poštivati međunarodno pravo i poštivati prava ljudi. Vi kažete da je to očigledno, ali, očigledno, ali nije očigledno u stvarnosti i želim zaključiti na način da ću reći da ne možemo napraviti sav ovo izvješće i reći a izvješće veli jedno, a stvarnost je drugo. Upravo zato radimo ovo izvješće, kako bismo promijenili stvarnost u kojem živimo. Hvala. Dakle, vezano za zavrnutost kolega, e, vezano uz korištenje razvojne pomoći za kratkoročne za nalaženje kratkoročnih e, rješenja za dugoročne probleme. Vidjeli smo da se sad ovaj novac premješta dakle iz ove stavke u migracijske e, politike. Vezano uz Europsku službu za vanjsko djelovanje, dakle ove i popisivanje ovih migracijskih paketa to onda dovodi u situaciju da onda ne možemo kritizirati stanje ljudskih prava u toj zemlji, dakle nemamo više taj, tu polugu u odnosu e, s tom zemljom s kojom sklapamo e, sporazum. Evo, to sam htjela dodati u ovoj raspravi. Daću sada riječ komisiji. Evo, dobili smo deset minuta više prevoditelja. Evo, izvolite. A onda komisija. Klaus Rudišhausa, izvolite, iz e, glavne uprave DEVKO. Hvala. Hvala vam na, prilici da vam se obratimo. Tema je doista važna. Vidimo koliko je složena situacija, govorimo o krizama, sukobima, razlozima zbog kojih ljudi žele napustiti svoje zemlje, doći u Europu i ne smijemo sve ovo pomiješati. Ja bih e, uputio apel koliko želite da se ovome razgovara na odgovarajući način, tada ćemo morati pronaći više vremena za raspravu. Ne možemo ovome raspravljati u pola sata i doći do korisnih rješenja. Mi smo već rekli da ćemo doći, dati više informacija, jer nije da želimo napraviti stvari, a da u to ne uključimo parlament. Parlament tu ima pravo nadzora i vi ste i sami ovdje iznijeli nedavne slučajeve kada je upravo to dovelo do korisnih rasprava. Ima i područja gdje nema pravne osnove da se parlament uključi, ali mi smo doista e, zadovoljni ukoliko možemo doći i izvijestiti vas, dakle, i to je za vas prilika da nas pozovete ili visoku predstavnicu da e, dođe i da iznese svoja stajališta. Mislim da je potrebno pozabaviti se ovim pitanjima na odgovarajući način. Uz dužno poštovanje, dakle prema nekim iznesenim mišljenjima, nastoja ću biti doista kratak. Bilo je pitanje o partnerstvima sa zemljama i to je ono što je odlučeno u Lavaleti, dakle da kada je riječ o Africi, da ćemo to poduzeti zajedno i zato sada dajemo ova partnerstva. To znači da mi moramo od ovoga stvoriti jednu pozitivnu priču. Vi ste ovdje naveli sve probleme koji postoje u vezi sa ljudskim pravima i tako dalje, ali mi često nudimo i pozitivnu priču, dakle, i onda nadograđujemo svoj rad na to. To znači da smo mi ovim zemljama ponudili mogućnost da na bolji način e, upravljaju ovim migracijskim tokovima. Zato dakle u to ulažemo dosta novca u smislu bavljenja uzrocima migracije, to je gospodarska situacija loše, situacija sa vlasti u tim zemljama dakle, stvaranje e, uzajamnog fonda za, za hitne situacije u Africi. O tome bih mogao govoriti do u detalje. To također pokazuje da nije namjera da se novac za razvojnu pomoć koristi za e, pitanja koje nisu s tim povezana. Upravljanje migracijama je uvijek prepoznato kao razvojni, održivi razvojni cilj i, tu, i on se može koristiti u razvojne svrhe. Mi smo se time bavili i prije i sada bi migracija trebala biti jedna pozitivna, pozitivan element u našoj razvojnoj agendi, ali to znači da se moramo uključiti, izraditi jedan novi narativ, ne samo novcem, već i na političkoj razini i zato smo tijekom posljednjih mjeseci, dakle brojni povjerenici, čelnici država su putovali u relevantne zemlje, dakle uspostavljali dijalog, partnerstvo koje prije nije postojalo. I dakle doista pokušavamo pretvoriti u nešto e, čime se može upravljati, na što možemo utjecati, to obuhvaća sva pitanja, uključivši i ljudska prava. Slično je i sa Bliskim istokom, tamo se uključujemo u suradnju sa Turskom, ali i sa drugim zemljama, dakle na političkoj razini, ali i na tehničkoj razini, jer je to jedini način na koji se to može obaviti. Ono što ne možemo učiniti, a izvješće nije o tome, jest situacija unutar Evropske unije na vanjskim granicama. Tu je dakle predmet koji se tiče kolega koji se bave unutarnjim politikama i tu parlament također treba pronaći način kako se nositi za složenošću ovog problema. Se ne može podijeliti na neke odvojene nadležnosti odbora. Dakle, moramo se pozabaviti ovim pitanjem na sveobuhvatan način, vanjskom politikom, trgovinskom politikom, gospodarskom politikom. Netko je spomenuo investicijski plan, sve ovo pripada u ovaj sveobuhvatni pristup koji pokušavamo izraditi. To je jedino što možemo učiniti. Ne možemo zatvoriti oči, zatvoriti granice, ne možemo niti biti agresivni, zato komisija zajedno sa Europskom službom za vanjsko djelovanje izradila prijedloge unutar dvije godine. Teško je za parlament i za države članice da se u to uključe i da počnu provoditi te e, prijedloge, ali sve ovo da bih vam rekao da mi ovo shvaćamo jako ozbiljno, da smo proaktivni, vjerujemo da možemo dati veliki doprinos, naročito uz našu razvojnu pomoć, ali i uz pomoć drugih politika. Možemo dati veliki doprinos u boljem upravljanju situacijom. Nećemo moći riješiti sva pitanja koja su danas ovdje spomenuta, tu je potrebni još veći napor ali imat ćemo mogućnost, imat ćemo sastanak na vrhu sa Afrikom, dakle čelnici država će se susreti i pripremimo taj sastanak dobro kako bismo se mogli uključiti na konstruktivan način. Bliskoistočna kriza će se jednog dana riješiti, ali populacijski problem u Africi se neće nestati, stanovništvo raste. Govorimo o strukturalnom uključivanju na, u dugoročnom razdoblju iz koji se sada mora oblikovati. Već sam rekao, drago nam je da se možemo uključiti u suradnju s parlamentom i dati vam sve informacije koje su vam potrebne vezano uz naše djelovanje. Hvala. Hvala, gospođa Miriam Pino iz Europske službe za vanjsko djelovanje. Izvolite, možete se za riječ. Dobro večer, hvala predsjedateljice. Želim izraditi podršku komentarima koje predstavlja kolega Šauzer i naglasiti nekoliko jako važnih e, elemenata za europsko službensko djelovanje. No imajući to na umu, u vašem nacrtu izvješća stoji da je mobilnost migracije činjenica, stvarnost e, koja će potrebati i kojom trebamo zajedno upravljati. Jasno je da neovisno imajući na umu kratkoročne izazove upravljanja tokovima, nužno je i dugoročno rješenje koje treba biti ukorenjeno i u vanjskoj policiji. Kao što je prethodni govornik to naglasio, za nas, za službe djelovanje, ako je važno da novi okvi, novi pristup eh, koji smo pokrenuli sa subsaharskim državama i drugim eh, bude uključen u vanjsku politiku, dakle ne bude samo u kontekstu migracije, već e, širih odnosa koje želimo razvijati i koje razvijamo sa e, partnerima diljem svijeta. To je nekolicina elemenata koji su inovativni u ovom e, okviru. Jedan je metod rada, bliska suradnja između europskih institucija i država članica. Kao tako tu se radi o radnu metodu međusobne suradnje, kao što je to kolega spomenuo. Evo, imamo do sada e, odličan dijalog između pet e, država članica i institucija, e, viske predstavnice i državama članicama i predstavnicima država partnera s kojima se raspravlja o migracijskim pitanjima, ali isto tako širim e, vanjskopolitičkim pitanjima. Kao drugo, e, rekli smo dakle da za kratkoročnih e, brzih rješenja nema, već je partnerstvo jako važno i treba se raditi na dugoročnom rješenju koje će biti sveobuhvatno i holistično. Dakle, mobilnost, imigracije, teme su koje su prekogranične prirode, legalna migracija, borba protiv nezakonite migracije, azil, migracije, E, to su teme koje su važnije nego ikada i to je nešto treba uključiti u e, širi kontekst. Treće, od ključnog značaja imati političku volju za suradnju. Dakle, ništa ne namećemo trećim zemljama i kao što možete vidjeti u prvom e, izvješću o napretku koji je objavljen prošlog mjeseca, pristup je takav da ga odobravaju države partneri. Konačno, e, razjašnjenja radi želim reći da e, ovi ugovori ne nameću nikakav pravni e, okvir koji, dakle tu se radi o suradnji između Europske, unije i država partnera. Tu se radi o donekle virtualnom postupku. I iz našeg gledišta želimo reći da je ovo nešto što ide jedno u jednom e, smjeru, dakle ne može se to obustaviti. Nećemo ništa izvući iz suradnje sa državama partnerima ukoliko se budemo samo usredotočili na ovaj element. Dakle, kao što rekao, moramo, biti holisni, moramo imati holistički pristup kako bismo ostvarili rezultate. I konačno želim reći da e, samitom migraciji e, iz Rujna je bio jako važan. Znamo da Njujorška deklaracija o izbjeglicama i migrantima okupila je 183 93 države porijekla, tranzita i odredišta koji su e, potpisale e, okvir e, za partnerstvo, što je za nas način da se ide dalje. Mislim da je to jako dobro polazište i mislim da je to najbolji pravi pristup. Hvala. Hvala. Sada predajem riječ su izvjestiteljima. Dakle, ponovno ćemo ovo obratiti kroz tri tjedna. Ne znam da li imate što za dodati sada. Evo, možemo začekati raspravu o amandmanima. Gospodin Dijaz Demera, izvolite. I evo, po jednu minutu svaki. Hvala predsjednice, evo bit ću jako kratak. Cijenim do eh, Do sadašnje... Intervencija od 14 govornika, 12 su bili zastupnici, ako se ne varam. Dakle, evo imam tri kratka komentara. Što se tiče sudjelovanja odbora Libe, Libe sudjeluje u uključenju u radu na ovom izvješću. Gospođa Veržija će izraditi mišljenje e, u ime odbora za građanske slobode, a druga i glavna stvar koju želim reći sljedeći. Ovdje se radi o, e, održavanju putu, da put dati odgovore predsjednici Europske službe za vanjsko djelovanje Izgleda da ste proturječni sami sa sobom, jer kažete da ste spremni da parlament bude uključen u suradnju, a onda kažete da nema pravnog temelja za suradnju. Bojim se da to nije tako i mi se na to pozivamo. Postoji pravni temelj, jer kad ne bi postojao, onda mi ne bismo radili e, na izradi <laughs> ovog izvješća. I evo želim vam reći gdje je to e, ugovor o, o funkcioniranju e, Europske unije 208 i 216 su članci na koje se treba referirati. 3, 6 i 12 u sljedećem ugovoru, a onda je tu i tu su i zaključci Europskog vijeća od 12. E, prosinca, dakle možete sve to pogledati. A onda odbor za proračune i odnosno izvješće o zajedničkom sastanku odbora za proračune, odbora za vanjske poslove, e, odbor DEVE, e, odbor, e, izvješće odbora za proračun i tako dalje. Ne želim uvesti u dodatne detalje, ali želio bih e, da jasno stavim do znanja da je uloga Europskog parlamenta opravdana i nužna i ne slažem se da nema pravnog temelja za naše sudjelovanje u to sve. Ja želim reći isto. Predstavnici Dakle, zar ne mislite da nema pravnog temelja za naše sudovanje, jer e, obje koji ste dali ovom sporazumu znači da želite izbjeći suradnju, e, želite izbjeći da se nama da e, ikakva uloga? Najbolji način da ovi sporazumi... Čujte, evo tri stvari, mi želimo izbjeći situaciju u kojoj će izbjeglice imigranti uopće dolaziti u Europu, dakle najbolji način da se to napravi jeste da surađujemo s nekim zemljama, nekim vladama. Naravno, puno toga treba još napraviti kada se radi o minimalnom poštivanju svih prava. Dobro, imamo problema s tim, ali mi smo sada s zemljama koje prema našem gledištu e, barem koji kritizira ovaj parlament Mi ovdje ljude da dođu koji imaju pravo, dobro, tu su ratovi, tu su izbjeglice, ali imamo klimatske promjene, imamo pitanje gladi s kojima su očeni migranti, dakle, Mi moramo ispuniti svoje obveze i držati se svojih vrijednosti. Parlament strahuje da u brojnim slučajevima nismo na razini, e, da ne uspijevamo zaštite vrijednosti, imamo sporazume s zemljama s kojima ne bismo trebali imati, da li ima pravi temelj ili ne, vidjet ćemo, ali ovo je problem političke naravi. Mi smo predstavnici građana, i istina je da se brojni Europljani ne slažu sa onim što mi radimo ovdje. Na primjer, to je sporazum sa Afganistanom, to je sramota, mnogi se ne slažu s tim. Znam da je situacija jako komplicirana, teška, ali budite obazrivi jer donosim odluke koje su daleko od naših obveza i mi kao zastupnici Europskog parlamenta imamo obvezu da štitimo europske vrijednosti i neke od tih vrijednosti su razlog što Europska unija postoji i mora poštivati članove ovog e, parlamenta. Moramo izravnije i transparentnije sudjelovati u ovome svemu. Moramo moći ispravljati te krive poruke koje se donose, ne samo ovdje, nego i komisiji i drugdje. Evo, su predsjedatelji. Ovo je jako zanimljiva rasprava koja je jako zanimljiva i za ako se ne varam, idući zajednički sastanak e, predviđen je 29. ili 28. studenog. Hvala svima i prevoditeljima osobito na produženom vremenu rata.